Good afternoon, ladies and gentlemen. Can I invite you to take your seats? We have enough members. Mislim da imamo dovoljno članova našeg odbora regija koji su nazočni, pa da počnemo sa sastankom. Ja se nadam da će u međuvremenu ostatak kolega pristići, pojaviti se među nama u konferencijskoj dvorani. usvajanje dnevnog reda kao prvo. Vi ste dobili nacrt dnevnog reda za današnji sastanak. Moram vam jednu napomenu iznijeti. Ja sam obavještena da je naš izvjestitelj o dosjeu Omnibusu uredbe gospodin Krel će nam on danas e, pod točkom razno se obratiti da nas izvijesti o napretku u trijalogu kao da bi bili, dakle drugim riječima, e, pripremljeni za sutra. To je dakle još jedna točka za razno. Ako nemate drugih prijedloga ili prigovara ili komentara, onda smatram da smo usvojili dnevni red za ovaj sastanak. Znači, nastavljamo sa odobravanjem, osvajanjem zapisnika sastanka od 7. rujna. Nacrt ovog zapisnika sastanka je stavljen na raspolaganje online i pretpostavljam da ako imate bilo kakvih prigovora da ćete tijekom ovog sastanka iznijet, a ako ih nemate prešutno onda usvajamo taj zapisnik. Sljedeća točka je su moje najave kao predsjedavajuće. Imam ih nekoliko. Počet ćemo s time da je danas bila otvorena sjednica u um, kojom je počeo tjedan regija i gradova i ja sam imala tu čast da predstavim naš regija odbor skupa sa predsjednikom odbora regija gospodinom Lambertom i zajedno sa povjerenicom Korinom Krecu. Danas je Europska komisija Um, lansirala svoj sedmi i sedmo izvješće o koheziji, tome ste obavješteni već, sa nekoliko poruka za buduću kohezijsku politiku. A i novom inicijativom, a to je Savez za koheziju, Cohesion Alliance, to je bila ideja odbora regija zajedno s komisijom, da zapravo sve dionike regionalne i teritorijalne svih vrsti, dakle, bez obzira kakav bio uređenje, sve političare objedine i sve ostale dionike u ovoj inicijativi za razvoj kohezijske politike u budućnosti. To je ono što se danas dogodilo i to je zašto smo, zbog čega smo danas počeli kasnije s ovim našim sastankom. Sljedeća informacija koju imam za vas je radionica koju je organizirala STOA, naš odbor za znanstveni rad i tehnologiju. Oni su organizirali radionicu pod naslovom Nove tehnologije i regionalna politika prema sljedećem okviru za kohezijske politike. I ta radionica će se održati u ponedjeljak 16. listopada od pola tri poslijepodne do pola sedam. Ovdje u zgradi Europskog parlamenta A5E2. E ja ću zamoliti tajništvo da dostavi informacije o toj radionici svim odborima regija i onima koji nisu tu. Događaj se zasniva na zapravo tematskim prijedlozima koje je odbor regija podnio odboru stoji tijekom 2015. godine. Mi smo naime te godine pripremali neka svoja izvješća i mišljenja i to dostavili stoji i sad se posljedično održava ta radionica. Gospodin Van Nistelrooy i gospođa Krell predsjedat će dvijema e, sesijama radionice, a gospodin Valkarel Siso koji je potpredsjednik zadužen za stol otvorit će e, taj događaj. Gospodin Perinski će kao član stojanog panela e, isto tako iznijeti i zaključke i završne primjedbe. E, osim toga nastupit će i neki govornici iz nekoliko glavnih uprava komisije kao i predstavnici regionalnih i lokalnih vlasti. Ja pozivam predstavnike našeg odbora da u što većem broju budu nazočni i sudjeluju u radu te radionice i nadam se da će e, radionica biti dobro posjećena doista jer je tema svega toga što će se odraditi na radionici vrlo usko vezana za naš posao. Sljedeća informacija s moje strane je o sastanku predsjedatelja odbora sa predsjednicima komisije 3. listopada i prije toga 26. rujna. Naime, nakon govora kojeg je gospodin Juncker e, održao pred parlamentom sredinom e, rujna o stanju Unije kao i ovom pismu namjere, e, svi predsjedatelji odbora su održali čitav niz sastanaka sa svojim counterpartovima u Europskoj komisiji. Sastanci su organizirani, kako bismo rekli, skupno u klasterima i uvijek se radilo dakle o sastancima između ljudi koji se bave povezanim političkim područjima. Ideja je bila da se identificiraju bitni elementi za budući program komisije za 2018. E, sastanci su održani u sedam takvih, da kažemo, klastera 26. rujna i 3. listopada, a zaključna plenarna sjednica održala je 3. listopada pod zajedničkim predsjedanjem gospođe Wikström i potpredsjednika Timmermansa za komisiju. 26. rujna ja sam supredsjedala i bila jednoj izvjestiteljica u klasteru o investicijama, zapošljavanju i rastu. Pridružio mi se sa strane parlamenta, pridružili su mi se predstavnici ekona odbora Employ, Envija, Imko i Kulta. Gospodin Katajnen je supredsjedao za komisiju, a pratili su ga povjerenici Dombrovski, Tisen, Bjenkovska, Navračić, Kretu, Vestager i Mrdas 3. listopada sudjelovala sam zatim u jednom skupnom, dakle klaster sastanku buduće financiranje Europske unije zajedno sa predsjednicima odbora budžet, gospodin Artuis je bio supredsjedatelj, Konta, Deva, Employ, ITRA, Trana, Agrikulta i Libea. Kao što možete zamisliti, rasprave su zapravo prolazile, bile vrlo široke i prolazile kroz mnoga područja naših politika za regije. Ja sam naglasila važnost investicije u europsku budućnost kroz jače instrumente kohezijske politike koji moraju i dalje davati jako, biti vrlo, vrlo korisni i predstavljati zaista onu dodanu, pravu dodanu vrijednost Europske unije. Posebno kada je to povezano s europskim semestrom, njegovim procesima i strukturnim reformama. Također sam naglasila investicije u infrastrukturne projekte i rekla koliko su nam važne, naravno uz investicije u ljudski kapital i izgradnju administrativnih kapaciteta. E, bespovratne sredstva i financijski instrumenti su komplementarna sredstva, a ne isključiva alternative za financijske investicije. mi znamo da su dvije velike poruke iz svega toga proizišle, da su predlozi za sljedeću generaciju programa se moraju prezentirati do proljeća, ranog ljeta sljedeće godine kako bi parlament europski mogao raditi na njima prije izbora 2019. kao i važnost e, maksimiziranja sinergije između različitih instrumenata, primjerice između ESIF-a, njegovog trošenja i investicija u okviru obzora 2020. To bi bile dakle te poruke sa tih sastanaka i osim toga vam želim još reći da su mnogi kolege, uključujući mene, izrazili stanovite bojazne glede kašnjenja priprema za višegodišnji financijski okvir za razdoblje nakon 2020. godine zato što se nakon proljeća vjerojatno dakle nakon svibnja 2020. mi u parlamentu mi ćemo imati manje nego od 10 mjeseci da radimo na tim prijedlozima, tom prijedlogu VFO-a prije nego što nam se počnu odbori 2019. Dakle, peti mjesec 2018. je stvarno jedan ključni rok i ključni tajming i mi očekujemo um, ubrzanje poslova od strane komisije, ali koliko sam ja shvatila iz svega onog što smo tamo čuli, uh, potpredsjednik i povjerenik Oettinger strogo se pridržava njegovog zacrtanog plana puta, odnosno plana rada kojeg je uključen u pismu predsjednika komisije Junckera predsjednikom parlamenta Tajaniju. A prema tome možemo očekivati dakle doista da onda prvi nacrt višegodišnjeg financijskog okvira stigne u svibnju 2018. Nadajmo se da će tako i biti. To bi bilo sve sa ovih naših različitih skupnih sastanaka i konačnog plenarnog zasjedanja svih predsjednika odbora i predstavnika komisije predstavnika odbora regije. A zadnje moje tri informacije odnose se na izaslanstvo koje je bilo u Rumunjskoj, jer kao što znate odbor je poslao u Kluž i na u Rumunjskoj svoje izaslanstvo. Imali smo vrlo, vrlo bogat program tamo i posjetili smo mm, južne podzemne rudnike koji se tamo nalaze kod Kluža. Nažalost ne, vidim ovdje gospodina Vela koji je predvodio izaslanstvo odbora regije. Mm, ja sam se nadala da će on biti nazočan i dati vam više informacija o konkretnom boravku našeg izaslanstva u Rumunjskoj. Međutim, s obzirom da je on vjerojatno na sastanku vezanom za ovaj tjedan gradova i općina i regija, onda mislim da to možemo jedan put kasnije kasnije iznijeti detalje tog boravka, tog izaslanstva. A sada idemo dalje na naš program. To je sada izvješće odluka, odluci vijeća broj 189 kroz 2014 kroz EU kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na tradicionalni rum proizveden u u Francuskoj Gijani, Martiniku i Reunionu te stavljanju izvan snage odluke bro, iz 2007. broj 659 europskih zajednica. Izvjestiteljica za te dosije sam ja osobna i tradicionalno već moram s vama već i podijeliti to da znamo da se od 1923. taj rum ima, uživa jedan poseban aranžman i poseban status. Naime, količine ruma ulaze u obzir za poseban porezni režim kako bi se osigurala dugoročna konkurentnost tog čitavog sektora proizvodnje ruma i šećerne trske na tim najudaljenim francuskim područjima. Dvije, tijekom 2016. proizvodnja ruma u najudaljenim francuskim regijama premašila je kvotu na koju se primjenjuje posebni sustav trošarina za oko jednu petinu. Ako se kvota za 2016. ne izmjeni retroaktivno, proizvođači će na udio proizvoda koji nisu obuhvaćeni posebnim sustavom trošarina morati plaćati veću poreznu stopu, a s obzirom obzirom da je cijena kojom se plaća unaprijed dogovorena učinak državne fiskalne potpore tog sustava poništit će se pa će bi proizvođači mogli trpiti gospodarske gubitke. Dakle, mi znamo da su od, tu je riječ o, da se godišnja kvota od 120 tisuća povećala na 140 tisuća hektara, hektolitara čistog alkohola. I to su francuske vlasti zatražile od komisije da podnese nacrt tehničke prilagodbe na odluke vijeća kako bi se taj uvjet ispunio. Mislimo da je nakon što se razmotrio taj prijedlog, pogled komisije je bio potpuno neprijeporan i misle da bi se to simplificiranom procedurom moglo jednostavno taj amandman unijeti ko, pozivajući se na članak 50. stavak 1. Dakle, jednom simplificiranom procedurom bi se to moglo usvojiti i izmijeniti. I e sad sljedeće tu simplificiranu proceduru, ja ću riječ dati odmah izvjestiteljima u sjeni za ovaj dosje, da li imaju kakvih primjedaba ili prigovora na ovaj dosje. Dakle, počet ćemo sa gospodinom Pangom koji će govoriti u ime EPA, Pučana. Hvala gospođo predsjednice. Neću biti predugačak, ja bih e, zatražio da pratimo taj pojednostavljeni postupak i da dosta brzo usvojimo ovaj tekst. Evo, to je to što sam želio reći. Hvala vam. Thank you very much. Hvala lijepo. Gospodin Masko. Hvala, gospođo predsjednice. Prije svega, želim pozdraviti odluku vijeća te isto tako i odluku povjerenika Pjera Moskovicija koji nam danas omogućuju da obnovimo angažman e, Europske unije vezano uz ovu filijeru, e, e, filijalu znači šećera koji se dobiva od šećerne trske i iz koje se proizvodi znači rum. Imamo znači ovdje odluku znači 359, a radi se znači o usvajanju znači tehničke odluke vijeća. A radimo se znači, znači o e, smanjenju, e, poreza, a radi se isto tako o povećanju godišnjih kvota koji, e, koji se povećavaju od 100 120 tisuća, 150, 144 tisuće. E, možemo reći da e, imamo znači proizvođače trećih zemalja koji u tom smislu imaju bolje okolnosti, oni u svakom slučaju imaju e, proizvodnju koja je znači udaljena od standarda treba, kojima se trebaju podvrgnuti europski proizvođači. Što se tiče znači ovog smanjenja e, poreznih obveza možemo reći da je ova odluka u svakom slučaju e, jako, jako dobra za naše regije gdje imamo znači 40 tisuća neizravnih izravnih e, radnih mjesta koji pro, znači sudjeluju u ovoj proizvodnji. Ono što je izuzetno važno je da ovaj tekst bude vrlo brzo usvojen kako bi mogao stupiti na snagu e, od već početkom sljedeće godine. Hvala. Thank you very much. It was, it was Hvala. To je bila zapravo ideja koordinatora kad se predložila simplificirana procedura gospodin Flako i Mecera. Hvala lijepo. Ova odluka vijeća je koliko znam zapravo i podržana pet e, iz naših kolega, ali koliko znam barem trojica tih kolega, naših izvjestitelja u sjeni, zastupaju ljude koji žive upravo izvan Francuske u tim udaljenim regijama i naravno uzimaju u obzir sve potrebe stanovništva tih predjela. Međutim, ja upozoravam da je car ima nekoliko manjih e, ograda i rezervacija, rezervi. Kao prvo, mi smo zaista rezervi, e, razočarani što vidimo da smo objavili vrlo kasno obavješteni i da je čitava misija koja je trebala utvrditi činjenice zapravo nije održana. I zato mislimo da bi svaka takva protekcionistička mjera trebala biti prvenstveno svrsishodna i trebala biti dovoljno primjerena. Mi zbog toga mislimo da Francuska na taj način za nekakvih 20 i ne znam koliko tisuća hektolitara čistog alkohola povećanje ove uobičajene kvote koje su imali godišnju pitanje da li je to prava, prava mjera jer mi ne želimo da to ni u kom slučaju ne ide na teret e, ravnopravnosti istih šansi za sve na jedinstvenom tržištu i da ne ugrozi konkurentnost ostalih. Prema tome mislimo da se, a isto tako treba i ova druga mjera iz 2016. odluka tumačiti. Nadalje, mislimo da je to pitanje da li je to u skladu sa ugovorom o osnivanju koji zapravo naravno govori o posebnom tretmanu tih najudaljenijih regija, ali ne predviđa ovakva izuzeća. Da budemo dakle jasni. ECR ne prigovara i nije protiv tome da se po samo po sebi ta odluka provede, ali mislimo da je pozivanje na članak 349 nije u redu zato što to pokriva samo najudaljenije regije Europske unije. I mislimo da Mislim da to nije u redu prema ostalim regijama u središtu Europe koji također pate od recimo različitih topografskih ili klimatskih klimatskih problema. Prema tome mislimo da bi tu trebalo u svakom slučaju pojedinačni svaki slučaj za sebe provjeriti i vidjeti kako to piše u svim propisima Europske unije kao i kako je to predviđeno financiranje kroz europske strukturne fondove jer uz posebnu napomenu da se porezi na alkoholna pića trebaju generalno e, smanjiti, sniziti zašto sam ja osobno uvijek za. Prema tome e, mislim da bi se to trebalo tom svjetlu razmotriti. Hvala. Da li će se gospodin Omar Že javiti za riječ? Ne. Gospodin Rope? Gospođa Damat? Ni vi. Ima li bilo koji drugi kolega koji bi se želio javiti za riječ? U vezi ovog dosjeja i simplificirane procedure. Vidimo da prijedlog nije nimalo proturječan i vidimo da čak i vi iz ECR-a unatoč svojim malim komentarima podržavate generalno taj prijedlog. Mislim da možemo ići na simplificiranu proceduru bez amandmana u skladu sa pravilom 51. našeg pravilnika. Da li neko želi mm, tu uložiti kakav prigovor? Ne. Ako nema prigovora, onda će to biti uključeno za, u popis za glasanje. Ne, neće biti o tome glasanja, to je usvojeno naravno prema simplificiranoj proceduri. Mi ćemo nastaviti tom procedurom i pokušat ćemo učiniti sve što možemo da to bude što prije kod nas gotovo. Nastavljamo sada sa sljedećom točkom dnevnog reda, a to je godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. Nadležan odbor je Odbor za proračun budžeta, naša izvjestiteljica za mišljenje gospođa Ivana Maletić. Danas će nam gospođa Ivana Maletić predstaviti svoj nacrt izvješća za mišljenje rok za amandmane je u podne u utorak 17. listopada. Dakle, gospođo Maletić, izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjednice. Drago mi je što mogu znači osmisliti ovo mišljenje vezano uz važne aktivnosti e, Europske investicijske banke E, koja igra vrlo važnu ulogu u implementaciji zapravo podršci provedbi kohezijske politike. Isto tako e, e, znači jačanja kapaciteta za osmišljavanje projekta, analiza usmjerene znači na zajmove nacionalno sufinanciranje. E, možemo reći da imamo cijeli niz važnih uloga e, ove banke u okviru kohezijske politike i imamo cijeli niz različitih aktivnosti koje Europska investicijska banka, poduzima. Znači imamo s jedne strane usluge savjetovanja i analize u okviru Jeremija i Jessica, isto tako kapacitete za e, zajmove te također e, različite vrste zajmova, isto tako direktne zajmove, globalne zajmove, isto tako davanje okvirnih zajmova, te također sufinanciranje u okviru nacionalnih instrumenata. Imamo također i jačanje e, kapaciteta kroz e, inicijative Jaspers i Jasmine kako bismo mogli nadgledati i procijeniti doprinos Europske investicijske banke kohezijskoj politici moramo imati posebno poglavlje u okviru godišnjeg izvješća EIB-a. Bez tega ne možemo e, nadgledati te različite aktivnosti u različitim državama članicama i e, to poglavlje treba biti posvećeno aktivnostima EIB-a, prije svega podrške implementacije kohezijske politike, ali to treba biti napravljeno od strane država članica, uključujući detaljne informacije korištenja zajmova, znači sve ove vrste zajmova koje sam već e, navela. Imamo isto tako i podatke vezane uz zajmove u okviru projekata i također imamo sufinanciranje kroz eh, ESI fondove. Budući da nije lagano provesti analize doprinosa eh, Europske investicijske banke bez tih podataka. Ono što bismo trebali posebno podcrtati je činjenica da Europska investicijska banka mora doprinijeti e, e realizacije ciljeva koji se definiraju na europskoj razini i isto tako trebaju doprinijeti ekonomskoj, e, socijalnoj i gospodarskoj koheziji. No, e, što se tiče znači geografska podjela zajmova na razini država članica, pet država država članica su dobila 54,11% svih zajmova odobrenih u 2016. godini. Možemo reći da sve ide e, tim pet državama članicama. Znamo da imamo te kvote za zajmove u okviru Europske investicijske banke, no ta koncentracija na pet država članica pokazuje da ne možemo reći da EIB u okviru svojih aktivnosti podržava e, ekonomsku, socijalnu i e, teritorijalnu koheziju. To moramo E, imati na umu kad pokušavamo e, unijeti te promjene u okviru EIB aktivnosti. Isto tako, više od 50% odobrenih zajmova je bilo uloženo u sektore prometa, energetike, industrije i upravljanja vodama i otpadom. To ukazuje na tematsku koncentraciju. Kad pogledamo e, geografski podjelu, znači od cjelokupne svote koje se znači e, namjenjuje industriji onda 82% ide e, u te države članice i isto tako što se tiče energije 72% ide posto ide e, u tih pet država članica što se tiče omotnice za pedeset promet 58% svota također ide u tih pet država članica možemo reći da što se tiče geografske rasprosti alokacija e, omotnica također je koncentrirana u tih pet država članica. Isto tako moramo vidjeti na koji način e, poboljšati ulogu EIB-a, znači u financiranju tvrtki start-upova, isto tako socijalnog poduzetništva a procedure u svakom slučaju se moraju pojednostaviti te također moramo povećati u tom smislu broj zamova. Trebamo vidjeti na koji način povećati i poboljšati e, broj projekata u ruralnim i manje nastanjenim te udaljenim e, regijama koje su manje razvijene. Mislimo da e, ti projekti trebaju biti prioritetni u različitim sektorima koji se financiraju u okviru Europske investicijske banke. Isto tako moramo imati na ulogu na umu da se tijekom godina povećava uloga e, EIB-a u okviru kohezijske politike posebno što kad govorimo o korištenju financijskih instrumenata. Razina korištenja tih financijskih instrumenata je još dosta niska u državama članicama. Jedan od razloga je složenost tih instrumenata. Znamo da Europska investicijska banka ne definira procedure, no isto tako može pripremiti izvješće o pozitivnim i negativnim aspektima i to na tehnički način podržati znači taj proces uvođenja financijskih instrumenata i pojednostavljenja u svim državama članicama Europske unije. I na kraju zadnja točka je povezana o rezultatima studije vezano e, znači e, povezano sa ulogom e, Europske investicijske banke u podržavanju kohezijske politike i on, stručnjaci su znači govorili o tome e, da znači Europska investicijska banka je izuzetno važna što se tiče ciklusa projekta, znači programiranja, financiranja, e, znači monitoringa, evaluacije, te isto tako postoji isto tako i razumijevanje ove politike zajmova e, u okviru Europske investicijske banke što se tiče e, kohezijske politike. Ono što je važno, moramo imati znači e, pojačanje svog rada Europske investicijske banke što se tiče izvještavanja, posebno što se tiče svih tih aktivnosti koje su povezane sa kohezijskom politikom. Isto tako moramo imati na umu i potrebu za transparentnošću i isto tako e, vidljivošću tih projekata. Hvala. Hvala gospođo Maletić. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni gospođa e, Tomašić u ime gospodina Farela. Hvala e, gospođo predsjednice. Uloga IBEA u kohezijskoj politici se povećava od 2000. godina posebno uvođenje različitih specijalnih e, instrumenata Jespor, e, Jasper, Jessica i Jasmin. Znači u ovom periodu 2007. do 2014. godine imamo veću implikaciju kohezijske politike u tom smislu. ono što je važno da imamo znači financiranje e, projekata kohezijske politike kroz zamove. To je izuzetno važno kako bismo direktno podržali na e, mikro razini projekte kohezijske politike. E, mikrofinanciranje se smatra zbilja e, važnim elementom financiranja kohezijske politike ima znači veliku dodatnu vrijednost i komplementarnost. Što se tiče aktivnosti Europske investicijske banke smatra se da su znači pozitivni što se tiče apsorpcije i rezultata. Pristup financiranju, analitička podrška i tehničke vještine su u ključnim područjima područjima e, e, je nešto što u svakom slučaju je doprinijelo e, provođenju euro kohezijske politike. Imamo isto tako i velike troškove upravljanja i to su najveći izazovi kad govorimo o angažmanu Europske investicijske banke. Kad govorimo znači o usluge savjetovanja i analize što se tiče financijskih instrumenata implementirano kroz različite elemente Europske investicijske banke onda to u svakom slučaju e, povećava e, određene e, znači faze u okviru nacionalne razine. Ono što je važno, moramo imati znači na umu i različite aktivnosti koje se ne, razumijevaju na europskoj razini. A isto tako kad govorimo o uslugama i proizvodima Europske investicijske banke moramo imati na umu znači i o odgovornost u provođenju znači ciljeva i možemo reći da u tom smislu imamo e, fragmentiranost. Hvala. A sada iz ALDE gospodin Van Miltenburg. Hvala gospodine, gospođo e, predsjednice da Europska investicijska banka igra zbilja važnu ulogu kad e, znači dodaje određena financijska sredstva kohezijskoj politici. Što se tiče učinkovitosti, u cijeli niz primjera imali smo znači postavljanje pitanje e, učinkovitosti i to je revizijski sud također podcrtao, no imamo vrlo malo analiza na koji način u znači, ove uredbi o općim odredbama e, se e, E, koriste ti financijski instrumenti. Mi e, u svakom slučaju e, zahvaljujemo na ovom nacrtu i mi ćemo u svakom slučaju zagovarati jačanje ove znači korištenje, veće korištenje ovih financijskih instrumenata Europske investicijske banke kako bismo podržali i inovaciju i znanstvena istraživanja. Moramo osmisliti instrumente koji bi se mogli također koristiti u programima INTE, to je nešto što je izuzetno važno, a ALDE smatra da će to biti još važnije u sljedećem e, razdoblju. E, drago mi je da ću moći raditi sa Ivanom na ovom e, prijedlogu, budući da je izuzetno važno da osmislimo i kohezijsku politiku nakon 2020. godine. Hvala. Gospodin Škrlec nije više ovdje. Gospođa Demato također. Hvala. E, žele li možda neki drugi kolege uzeti riječ vezano uz ovo mišljenje? Ne. Imamo predstavnike Europske komisije, gospodin Laslo Soto iz ECFINA. Želite li uzeti riječ? Ne. U redu? Ne. Mi se slažemo. Hvala. Znači, komisija se slaže sa komisijom, e, sa, sa mišljenjem. E, rok za amandmane je znači 17.10. u podne, utorak 17. u podne. Da, oprostite, imamo također i predstavnike Europske investicijske banke. Želite li uzeti riječ, gospodin Demon? Hvala, gospođo predsjednice. Želim zahvaliti e, gospođi Maletić, izvjestiteljici i također drugim e, izvjestiteljima u Sjeni e, koji su komentirali ovaj nacrt mišljenja. Vi ste se dotaknuli cijeli niz e, važnih tema za banku, danas ću se e, posvetiti samo nekima, no tijekom pripreme e, završnog mišljenja na to naravno nešto što je izuzetno važno što se tiče naše podrške kohezijskoj politici, to je znači ključni prioritet za Europsku investicijsku banku, te uloga EIB-a želi u svakom je podrška politikama Europske unije, te također i kohezijske politike tijekom deset godina koliki je opseg mi smo e, znači imali financiranje u 200 milijardi eura e, projekata i a sada što se tiče ove financijske godine 2016. godine onda smo 30% naših zajma posvetili projektima u okviru kohezijske politike to je prioritet za banku i to će također i nastaviti biti prioritet u budućnosti Isto tako ono što ste naglasili što je izuzetno važno je da mi ne samo financiramo nego također i želimo pomoći regijama, e, savjetovanjem i tehničkom pomoći. Znači nije ovdje samo ne dajemo financijskih sredstva nego također želimo pomoći u regijama e, u adekvatnoj primjeni projekata kako bi znači implementacija bila uspješna. Isto tako, kao što je već e, rečeno, mi pomažemo regijama u apsorpciji strukturnih e, fondova, imamo posebni financijski e, znači instrument ono što mi radimo su financiramo e, projekte i programe iz strukturnih fondova i to na nivou regija i država članica mi isto tako e, podržavamo provedbu e, projekata strukturnih fondova na toj razini naravno financijski instrument možda ne funkcionira na najbolji mogući način no u svakom slučaju ono što je važno bismo trebali uvesti u uredbu općim e, odredbama e, neke e, promjene kako bi to još bolje funkcioniralo isto tako nakon 2020. godine ovaj period nakon 2020. godine možemo očekivati smanjenje EU proračuna posebno što se tiče podrške kohezijskoj politiki i u okviru toga ovaj financijski instrument će postati još važniji. A što se tiče onoga što ste spomenuli, vezano uz e, geografsku uravnoteženost u svakom slučaju e, Europska investicijska banka bi trebala proširiti svoje djelovanje u okviru Europske unije. Što se tiče e, toga moram reći da ne možemo stvoriti potražnju ako potražnja ne postoji na terenu. Mi smo mogli financirati projekte tamo gdje postoje projekti i tamo pružiti pomoć. No, kao što se rekli, kroz e, usluge savjetovanja uloga je e, znači Europske investicijske banke da promotorima e, pomognu u identificiranju isto tako mogućnosti investiranja te također pripreme projekata. Isto tako druga tema koja je e, izuzetno važna je takozvana e, urbana agenda i mi u tom smislu pružamo podršku gradovima te pokušavamo doprinijeti koliko je to više moguće urbanoj agendi u okviru Europske unije. I zadnja točka koja je spomenuta vezano uz e, znači podršku start startupovima i e, znači taj socijalni utjecaj. Za skupinu EIB je izuzetno važan taj aspekt. Ja znači mislim e, u tom smislu isto tako Europski investicijski fond i to e, u svakom slučaju je važan instrument za usmjeravanje kapitala prema ulaganjima u start-upove. Hvala. Hvala gospođo Maletić. Želite li odgovoriti ili reagirati? Ja bih e, samo željela zahvaliti svima, prije svega izvjestiteljima u Sjeni. Ja se u potpunosti slažem s tim da moramo e, u izvješće staviti neke dodatne elemente, no budući imamo ograničenje prostora nisam mogla sve pokriti u ovom nacrtu mišljenja no sa ovim amandmana zajedno ćemo moći poboljšati tekst mišljenja posebno dodajući točke vezano znači uz interreg makroregionalnu strategiju e, e, urbanu agentu te također uloga europske investicijske banke u provedbi tih e, projekata isto tako želim zahvaliti predstavniku europske investicijske banke koji je pod podcrtao važnost e, e, te geografske e, ravnoteže te kako iznaći najbolju geografsku ravnotežu. Da, vi ste e, znači istaknuli da je vaša uloga također i pomoć e, promotorima projekata. Moramo vidjeti kako možemo u samim zemljama pojačati posao na tom aspektu tamo gdje se provode te aktivnosti. Hvala. Uh, the um, Hvala vam. Vi znate kad je rok za amandmane, a sad nastavljamo s našim dnevnim e, redom. Raspravljat ćemo o nacrtu mišljenja naše izvjestiteljice gospođe Smolkova no e, čini se da je imala problema s letovima, tako da će gospodin Picula prezentirati njezino mišljenje. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedavateljice. U ime gospođe Smolkove ja bih e, pročitao njezine napomene o ovom mišljenju. Kao prvo, e, hvala ovom e, odboru u smislu svih inicijativa koje žele pokazati da je energetska tranzicija sektor za koji se očekuje da će u budućnosti rasti to je tema koja se tiče svakog e, građanina a i osobno smatram da je neobično važno zato jer se njime povećava kvalitet e, života. Dakle, inovacije u ovom sektoru ne obuhvaćaju samo energetske tvrtke i e, građevinske tvrtke, nego i pružatelje usluga financijske institucije, a iznad svega javna tijela i lokalne vlasti. Na početku e, željela sam e, istaknuti sve šire e, aspekte ove teme, a svoja zapažanja iskazala sam u osam točaka. No, stavljajući to u perspektivu, željela bih istaknuti četiri osnovne e, teme kao prvo. Tu je financiranje tu bi strukturni investicijski fondovi e, imaju i trebaju igrati odlučujuću ulogu i trebaju se povećavati uz privatni kapitale i e, Europsku institucijsku banku mi ćemo ovdje ubrzati razvoj. Kao drugo tu je pitanje istraživanja i znanosti. Kada govorimo o inovacijskim e, strategijama, e, smatram da je važno koordinirati europske programe s programima na nacionalnoj razini kako se ne bi preklapali i kako bismo na najučinkoviti način iskoristili sva dostignuća. Dakle, važno je e, i e, povezati suradnjom e, regije. Važan je razvoj pametnog, pametne specijalizacije, no moramo stvoriti više međuregionalnih partnerstava, posebice u energetskoj politici. Treće, imamo građanina u e, središtu svih ovih e, politika i to ne samo kao onaj koji troši energiju nego kao onaj koji energiju proizvodi na taj način doći će do velikih e, uštida ali i zaštite okoliša. Dakle, građani mogu igrati veliku i značajnu ulogu u planu Europske unije za gradove posebice kada je riječ o inovacijama. Osim toga, važan je aspekt e, koristiti pristup od ozgo prema gore. Zatim imamo kao četvrto polje, pitanje, e, pitanje pojednostavljenja financijskih e, instrumenata. Imamo Europski fond za održivi razvoj, obzor 2020. i slično. Oni bi trebali biti pojednostavljeni, trebalo bi se raditi na njihovoj koordinaciji kako bi lokalne vlasti i mali nositelji projekta imali lakši pristup izvorim financija. financijama. Gospođa Smolkova zahvaljuje tajništvu ovog odbora i veseli se budućoj suradnji. Hvala vam. Hvala. Hvala što ste podržali gospođu Smolkovu. Sada riječ imaju i izvjestitelji u sjeni. Gospodin Deli, izvolite. Hvala gospođo predsjedavateljice. Kao prvo, eh, zahvaljujem eh, zahvaljujem na ovom e, radu, a u ime Pučana želim istaknuti nekoliko točaka. Kao prvo, čista energija i smanjivanje emisija je vrlo, vrlo važan e, zadatak svih nas No ne samo nas, nego možemo reći da je to globalna e, zadaća. Na Europsku uniju otpada samo 11% e, i to moramo imati na umu čak i kada e, pišemo naša izvješća. Kao drugo, Lokacija inovacijskih e, centara je pitanje. Oni se najčešće e, oni najčešće postoje u visoko razvijenim, odnosno najrazvijenijim e, dijelovima, a oni su ključni u energetskoj tranziciji. Mi kao ređi odbor moramo istaknuti kako u inovacijski ciklus moramo uključiti i najmanje i manje razvijene dijelove. Treća točka je nešto konkretnija. Mi dijelimo e, pristup izvjestiteljice kada je riječ o važnosti SI E, ESI fondova u energetskoj tranziciji. No isto tako želimo e, istaknuti da se zadrži e, izvorni cilj, a to je kohezijska politika. I četvrta točka koju želim naglasiti je važnost pristupa od ozno prema gore koji je naglasila izvjestiteljica no isto tako e, želimo da se e, izravnije naglasi važnost malih i srednjih e, poduzeća ko, čija je uloga ključna u diseminaciji inovacija, naročito prema građanima. Hvala svima posebice na mogućnosti da izrazimo ova mišljenja. Mislim da se nitko više ne javlja, ne gospodin Van Lotenberg. Hvala gospođo predsjedavateljice. Nekoliko, nekoliko napomena u ime ADE kao prvo, klimatske promjene. To je jedan od glavnih izazova pred, Europom i zato naša izvjestiteljica smatra da je važno istaknuti male i srednja poduzeća treba ih financirati i financiranje prilagoditi njihovim potrebama. Europska unija je e, doista svjetski predvodnik e, u smislu istraživanja u ovom području, ali naša izvjestiteljica smatra da tu postoji još mnogo prostora. Također e, ističe kako se slaže s izvjestiteljicom u smislu složenosti složenosti postojećih financijskih instrumenata poput obzora 2020. i tako dalje. Također smatra da se mora pojednostaviti pristup svim tim financijskim instrumentima od strane lokalnih vlasti i malih i srednjih e, poduzeća jer na samo ta, na taj način možemo ubrzati energetsku tranziciju prema stvaranju novih tržišta prema poticanju rasta i otvaranja novih radnih mjesta. Dakle, mali dio poticaja goriva trebao, za goriva trebao bi biti preusmjeren na čistu energiju e, Naime, mi e, trebamo isto tako uključivanje e, cjelokupnog e, društva, imamo industriju, ali treba uključiti i dionike u području obrazovanja i istraživanja, a sve kako bismo došli do ispravnih rješenja. Treba se boriti protiv birokracije, protiv prevelikog administrativnog opterećenja, ali isto tako i nepoštenih e, tržišnih e, praksi e, treba govoriti i o renovaciji, obnovi zgrada, ali i područja koja treba pravno štititi u gradskim područjima kako se ne bi uništili. I na kraju valja investirati u obrazovanje zato što je to ključ. Treba se promovirati e, tehnološko obrazovanje među djecom jer e, to je osnova za buduće inovacije i za čistu energiju. Treba nam dinamički pristup u svemu tome. Hvala vam. Gospodin Fito, izvolite, imate riječ. Hvala i ja pozdravljam nacrtan mišljenja gospođe Smolkove. Njezini prijedlosi su vrlo prikladni i uz to potrebni. Također e, dijelim e, mišljenje kada je riječ o složenosti postojećih financijskih instrumenata trebalo bi zajedno e, raditi na njihovom pojednostavljivanju kako bi e, lokalne vlasti mogle lakše e, pristupati izvorima financiranja. Također treba govoriti isto tako o pametnom e, specijali, pametnim specijalizaciji i to e, u smislu e, postizanja sinergija regionalnih, lokalnih i europskih politika. Govorimo o energetskoj tranziciji, to je velika prilika koju treba iskoristiti. Možemo isto tako time poticati time će se potaknuti i ulaganje i otvaranje radnih mjesta i e, postići održivi razvoj. Hvala vam. Ima li još kolega koji bi se javali za riječ u vezi ovog mišljenja? Čini se da nema. Dajem e, riječ e, onda gospodinu Delu. Vi ste iz eh, odjela za istraživanje Europske komisije. Izvolite. Vrlo smo eh, zadovoljni ovim nacrtom izvješća. Eh, prijedlozi su vrlo dobri i rado ćemo u njima sudjelovati. Također želim istaknuti neke važne elemente koji su istaknuti kada je riječ o održivom e, razvoju povezanih sa emisijama. Oni su stalno e, prisutni u svim našim e, inicijativama. Mi želimo postići sve relevantne ciljeve na integrirani način e, diljem čitave unije. Također spominje se važnost građanina i njegove uloge e, u okviru inovacija to je velika ambicija, naime izbor građana je ono što potiče inovacije, a to po našem mišljenju znači da ti e, e, tim izborima ćemo lakše postići e, ciljeve koje smo sebi e, zadali. Reći ću nešto što vjerojatno znate, ono što piše pod točkama 2 i 3 e, postoji isto tako u mnogobrojnim e, kohezijskim ciljevima. Dakle, isto tako i pod brojem 5 kao i brojem 6. Nadalje, kada je riječ o konkurentnosti, imamo obvezni, e, obvezni e, prag u okviru e, programa programa za čistu energiju. Također imamo i tematska partnerstva a koja su neobično važna i koja se trebaju uh, razvijati u okviru pilot uh, projekta koji su uh, pokrenuti a pokazuju se u okviru komunikacije Europske komisije. Osim toga, u istoj toj komunikacije spominju se sinergije njih se može postići na mnogo načine, između ostalog i kroz e, Europski savjetodavni centar koji povezuje kohezijske fondove sa raznim drugim e, financijskim izvorima. Spominjali su se financijski instrumenti, mi smo svjesni da ih treba pojednostavniti. To se već donekle rješava uredbom Omnibus. O tome se rasprava u trijalozima, no time ćemo se movati baviti i u budućnosti. Također, plan Europske unije za gradove će isto tako omogućiti lakši prijelaz na energetsku tranziciju. Hvala vam, gospođa Miladinova. Hvala kolegi na ovom dobrom sažetku. Imam tek jedan tehnički komentar. Smatram da je nacrt mišljenja vrlo e, dobar, e, no e, željela bih nešto nadopuniti u smislu točke šeste postojeći financijski instrumenti se spominje, a spominju se i različiti programi e, mogli bi se e, u zagradama naglasiti, mogli bismo e, naglasiti razliku između programa i između fondova kako bi se točno razlučila, razlučili financijski instrumenti od bespovratnih sredstava. Hvala gospodine Picula. Želite li reagirati na komentare koje ste čuli? Ne, hvala vam puno na ovoj raspravi. Krećemo na sljedeću točku našeg dnevnog reda, malo kasnimo. S dnevnim redom očekujemo li da će se pojaviti još članova odbora za glasovanje? Da. Ako je tome tako, onda mislim da bi bilo dobro um, da sada odemo na 15-minutnu stanku kako bismo priču, pričekali pričekali naše kolege. Vidimo se ponovo u 5 i 25.

Ja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 Okay,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 Ladies and gentlemen, may, I ask you... Dame i gospodo, molim zauzmite vaša mjesta. Imam ja poseban instrument da vas eh, dozovem E, evo vidite, pomalo i opasan. Nastavljamo s glasovanjem. Prva točka na ovom popisu su prostorne tipologije iz dosija poznato pod nazivom Tercete cilj je dopuniti postojeću uh, uredbu i to uh, NAC uredbu koja se koristi ali treba im pravno priznanje. Dakle, Ređi se odlučio za pojednostavljeni postupak Preuzeli smo komisijno stajalište bez amandmana, a to je mandat e, koji je dobio pregovarački tim na plenarki u srpnju. ponavljam na plenarki u srpnju. Ipak vijeće želi e, dodati ne, čitav niz tehničkih ali ne prijepornih amandmana trijalog se održao 26. rujna. A, Estonsko predsjedništvo je, e, vodilo e, radnu skupinu o statistici. Ja sam predsjedavala sastankom. A imali smo i e, predstavnika iz jedinice glavne uprave Eurostat Brzo smo postigli suglasnost E, imali smo isto tako i e, dobili smo uobičajeni dopis e, predsjedavatelja Koreperera. Poslali smo ga vama mailom prošli tjedan, a imate ga i među svojim današnjim dokumentima. Ako ga prihvatite, izvješće će, izvješće će doći u ruke pravnicima, lingvistima i to parlamenta i vijeća, jesu li s nama predstavnici vijeća, pa i ne. Ako nema nikoga iz vijeća, onda predlažem da odbor glasa um, po pitanju suglašenog teksta imamo elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Is it working? Yes. Okay. Sve radi, zatvaram glasanje. Usvojen. Hvala vam. Možemo nastaviti nastaviti s našim e, e, radom. Sljedeća točka je glasovanje u vezi izvješća gospođe Garcije Perez, a to je regionalna primjena instrumenta kohezijske politike kao odgovor na demografske promjene. Dobili smo 231 amandman na nacrte izvješća nakon e, razgovora sa izvjestiteljima u, u sjeni. Izvjestiteljica predlaže čitav niz kompromisnih amandmana. Evo, gospođa Garcia Perez ima riječ. Vrlo kratko. Htjela sam se zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovom kad smo izrađivali amandmane, kompromise. Dakle, puno hvala i svim izvestiteljima u Sjeni i svim ostalim kolegama iz ostalih klubova zastupnika koji su se angažirali. Hvala svim suradnicima koji su na tome radili. Mislimo da je s ovim amandmanima tekst bitno popravljen. Bilo je dakle i nekoliko još ispravaka prije glasanja i to smo svim klubovima dostavili. Mogu vam samo ukratko možda te izmjene predstaviti. Dakle, amandman deveti, Tu izgleda nitko nije protiv, 36 glasova za. Zatim 185 do 187, to su identični i ja sam namjeravala glasati protiv. Ali i to vam je već sve dostavljeno, ja sam to samo htjela još napomenuti. Još jedan put hvala svima. Hvala. A sada počinjemo s glasanjem. I to počinjemo sa kompromisom pet tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite li provjeru elektronsku redu? Provjeravamo 54. amandman. Elektronsko glasanje za provjeru je otvoreno. Glasanje je zaključeno. Odbija se. Vidite rezultate, jel Dobro, dakle odbija se. A sad prelazimo na kompromis šest. Kompromis šest. ko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo na amandman amantman 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis sedmi za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 72. za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 73. za. Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojen, ali idemo i to provjeriti. Dakle, 73. amandman provjeravamo elektronsko glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I usva se. Oprostite, odbija se, oprostite. Odbija se, amandman 73. se odbija. Kompromis osmi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 89. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite li provjeriti? Amandman 89. Elektronska provjera je otvoreno glasanje elektronsko za provjeru. Glasanje je zaključeno. Odbija se. Deveti kompromis. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 93. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Želite provjeru u redu? Elektronski provjeravamo 93. amandman glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Prostite moja greška. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 101. 101. amandman, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 102. 101 idemo provjeravati za sada elektronski. Izvolite, otvoreno Glasanje je zatvoreno. To se broji da se onda odbija. Amandman 102. Ko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite 104. provjeriti elektronski, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Isti rezultat. Dakle, odbija se. možete dobro je da zapamtite ovaj rezultat za buduća glasanja. Dakle, 105. amandman. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 106. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 107. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 12. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 120 za, protiv, suzdržani, mislim da se odbije. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 133 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 146. za, protiv, suzdržani, odbija se. 147. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Želite li provjeriti 147. elektronsko glasanje otvoreno? Zaključeno je. Isti rezultat. Dakle, odbija se. Kompromis 15. Kompromis 15. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 157. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. 157. provjeravamo elektronski, izvolite. E, glasanje je zatvoreno. Isti rezultat, dakle odbija se. Kompromis 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 164. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojen. Ali provjerit ćemo. Elektronska provjera ide. Broj 164. Amandman, dakle, glasanje otvoreno. The vote is closed. Glasanje je zatvoreno. Usvojenje. 17. kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 176. 176. Dakle, 176 za koje? Protiv? Suzdržani usvaja se. 177 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 18 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 184. amandman za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 19 za. Protiv. Suzdržani usvaja se.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 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvolite. Votado la enmienda 172. Mi smo, nismo glasali o 102. Zašto nismo? 172. O tome nismo glasali. Zašto nismo? O amandmanu 172. The explanation objašnjenje tajništva je da je taj amandman pokriven kompromisom broj 12. Zato nismo. U redu, hvala. Dobro. A sad smo došli još uvijek na kompromisu 1. Kompromis 1. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za protiv, suzdržani, odbija se. Želite provjeru? Dakle, elektronski glasovanje otvoreno za provjeru glasanja o amandmanu 9. Izvolite. Zatvara se glasanje. Odbija se. Kompromis drugi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 17. za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 18. za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 3. za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 26. za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, dajte da to provjerimo. 28. Elektronsko glasanje otvoreno. Amandman 28. Izvolite. Vote is closed. Odbija se, to je moja greška, prostite. Amandman 29. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis četvrti. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 37. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandman 308. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 39. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 40. Želite 39. provjeriti? Elektronsko glasanje je otvoreno. The vote is closed. this is adopted. Gla this is adopted. Glasanje je zaključeno i usvojen je. Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 41. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 42. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 43. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 44. Za? Protiv? Suzdržani? Dajte da to provjerimo elektronskim glasanjem koje je otvoreno. Izvolite. Glasanje je zaključeno. I usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Znači želite provjeriti 46. elektronska provjera je otvorena glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amantman 47. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Idemo provjeriti 47. Elektronsko glasanje otvoreno. Zatvara se glasanje. Usvaja se s jednim glasom više. Moram, vidite, prebrajati svaki glaseći sve. Amandman 48. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Idemo još jedan put provjeriti, ovo je zadnji glas. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Konačno glasanje elektronskim putem. Izvolite, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I izvješće se usvaja. Čestitke, gospođo Perez. Hvala vam lijepo, nastavljamo. Sljedeći višegodišnji financijski okvir priprema stajališta parlamenta o VFO-u nakon 2020 izvjestitelj je gospodin Van. Imate li što reći? Izvolite, imate riječ. Samo vrlo kratko. jedan komentar o ovoj suradnji na ovom izvješću. Imali smo 120 amandmana koje smo prezentirali i uspjeli smo uglavnom većinu tih amandmana strpati u 13 kompromisa. I mislim da je to bila ogromna suradnja, osim naravno FDD-ovaca. Ja sam zapravo vrlo sretan jer smo imali jaku potporu, gotovo jednoglasno e, smo se izjašnjavali što čini našu poruku tim jasnijom i jačom, snažnijom koju mi ovdje odašiljemo. Hvala lijepo. I idemo sada na glasanje o tom. Da, Počinjemo znači sa kompromisom 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad idemo na kompromis 2, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sad idemo na kompromisi 3, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 e, za, oprostite, 4, pogriješila sam, znači kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sad krećemo na kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sad idemo na kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Moramo sada glasati oko amandmana 73 74 jer je znači e, klub zelenih zatražio odvojeno glasanje. Vjerujem tajništvu. Imamo pravilo da ne možemo imati oko kompromisa glasanje po dijelovima. Ako to nije pokriveno kompromisima. Onda ćemo glasati oko amandmana 73 74 jer nisu pokriveni kompromisom. Amandman 73 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 74 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada idemo na kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 93 za, protiv, suzdržani, provjerimo to. Amandman 93, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 118 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sada e, glasamo završno, elektronički, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Mišljenje je usvojeno. Čestitamo gospodinu Vognu. Hvala vam na radu. Zahvaljujem svim e, članovima našeg odbora. Sada zaključujem e, današnji dio sastanka i nastavljamo sa sastankom koordinatora. Molim vas, oni koji ne sudjeluju u sastanku koordinatora da napuste dvoranu.